I would ask the colleagues to Zamolio bih kolege da sjednu, budući da ćemo ubrzo započeti s glasanjem. So, when Mr. will get... Dakle, kada gospodin Liberacki sjedne, možemo započeti.